il presidente Dobro jutro svima. U intimnom krugu jutros otvaram raspravu. Za početak priopćenje. Odbor Libe odlučio je pokrenuti međuinstitucijske pregovore sukladno e, pravilu 64. i e, mandat možete pročitati na plenarnim na internetskim stranicama plenarne. A e, članak 69. kvater kaže da određen broj zastupnika može danas i do sutra u ponoć staviti na glasanje mogućnost da se otvore pregovori. Ako se ne bude zatražilo glasanje, onda će komisija moći započeti s pregovorima. Prelazimo sada na dnevni red. Izvješće zastupnice Gardini o mehanizmu Unije civilne zaštite. Odmah dajem riječ izvjestiteljici Gardini. Izvolite. Hvala lijepa. Danas ovdje pišemo lijepu stranicu povijesti naše Europske unije. Stoga dopustite mi da odmah zahvalim svim osobama koji su surađivali, kako kolege su izvjestitelji, ali tako i cijeli parlament koji je fleksibilnošću pokazao mogućnost da sačuva ono što je bio konkretan cilj ovog mehanizma, odnosno jačanja mehanizma civilne zaštite u Europi i uspjeli smo također e, premostiti okljevanja i sumnje nekih država članica koji su u jačanju mehanizma civilne zaštite vidjeli ingerenciju Europske unije. Međutim, europski građani prilikom ispitivanja javnog mijenja Eurobarometru kažu da žele i jaču civilnu zaštitu i žele da pomoć drugih država članica za slučaj prirodnih katastrofa gdje njihove regionalne, lokalne ili nacionalne vlasti ne mogu same riješiti e, riješiti e, problem. Vidjeli smo kako je to bilo za vrijeme požara. A e, Europa, iako već sada ima mehanizam civilne zaštite, nije mogla se istovremeno nositi s više elementarnih nepogoda koje su se odvijale paralelno. Prošlo je malo više od godinu dana od priopćenja komisije gdje zahvaljujem spremnosti na spremnosti povjereniku Stiljanidesu. Dakle, sada imamo RESK i EU e, to je novi instrument koji će se sastojati od dodatnih snaga od onih koje već postoje u državama članicama. Cilj RESC EU e je da se ojača mogućnost e, da se pomogne tamo gdje je potrebno. Naravno, postoji i aspekt pripreme i Europska unija će biti u stanju nositi se s elementarnim nepogodama. Dakle, bilo da se radi o katastrofama koje su dakle elementarne nepogode ili pak one e, koje su rezultat e, bioloških, kemijskih ili nuklearnih tvari. Sprečavanje požara također je nešto što je vrlo pozitivno za okoliš, to želim podsjetiti jer E, u požari predstavljaju 20% emisija ugljičnog dioksida u svijetu. Prema tome, ovaj mehanizam koji je tako pojačan će imati vrlo pozitivan pozitivan učinak. Dopustite mi za kraj da se podsjetim, e, podsjetim na e, gospodina Zamboretija. On je 26. siječnja preminuo, a on je za nas u Italiji svojevrstan otac zaštite civilne zaštite. I bilo bi dobro također da se među državama članicama surađuje, da imamo iste norme i isto tako smo uspostavili i priznanja za osobe koje će se u različitim državama članicama e, odati dakle priznanje osobama koje su pomogli na planu civilne zaštite i ja e, mislim da bi bilo dobro za početak da se njemu to priznanje <clears throat> e, priznanje oda. Hvala e, gospođo Gardini i hvala i, ja se sjećam gospodina Zamberletija koji nam je puno pridonio. Sada zastupnica Zovko

E adesso sentiamo il parere della commissione commissario stylianides Hvala. A sada ćemo saslušati mišljenje komisije. Dajem riječ povjereniku Stiljanidisu. Hvala vam što ste došli danas. Hvala lijepa, dragi povjereniče, dragi kolege. Prije nešto više od godinu dana obratio sam se ovom domu kako bi predstavio naše prijedloge da ojačamo e, naš e, mehanizam e, civilne zaštite u Europskoj uniji. danas će Europski parlament glasati za najznačajniji mehanizam civilne zaštite koji je ikada postojao. I zaista prije par godina ovakvo što bilo još politički nezamislivo. Moram reći da među prijateljima moram biti vrlo iskren. Bilo je vrlo teško i zahtjevno uvjeriti države članice da pristanu na ovakvo i jačanje mehanizma. Međutim, uspjeli smo to ostvariti zahvaljujući ovoj vrlo ambicioznoj zajedničkom cilju. Ponosan sam zaista danas što sam građanin Europske unije. Dopustite mi prije svega da izrazim iskrenu zahvalnost izvjestiteljici Elizabeti Gardini na e, tome što je predvodila u ovom radu. Želim također zahvaliti svim E, kolegama, to kolegici Željani Zovko, e, kolegi Fernandešu, kao i ostalim izvjestiteljima iz drugih klubova zastupnika. Zahvaljujem također svim e, klubovima zastupnika i cijelom Europskom parlamentu koji je velikom većinom podržao ovu značajnu inovativnu inicijativu. Dragi kolege, nadam se da će e, Resk EU se pokazati vrlo dobrim instrumentom e, kada sljedeći puta dođe do šumskih požara. To je mislim vrlo vrijedan instrument koji će omogućiti da se sačuvaju životi i izvori prihoda ljudi u Europi. Imate pravo kada tražite više i e, odmah tjesno surađujemo s državama članicama da što prije pokrenemo takozvanu tranzicijsku fazu za RESC EU. I e, tako ćemo e, moći već ove godine uspostaviti mehanizam borbe protiv šumskih požara u Europskoj uniji, dakle već 2019. godine. Hvala svima koji su pozitivno pristupili ovome. Ne smijemo se zavaravati. Prirodnih katastrofa bit će sve više zbog klimatskih promjena. Mi znamo da klimatskih promjena ima i moramo se baviti tim novim fenomenima do kojih dolazi zbog klimatskih promjena. U okviru EU moramo se bolje pripremiti kako bismo se nosili borbom protiv elementarnih nepogoda koji su rezultat klimatskih promjena. Dragi kolege, trebamo također istovremeno više raditi i na pripravnosti i na prevenciji. Europska komisija jasno je rekla da je to prioritet i mi smo učinili sve što možemo da damo sustav koji će bolje omogućiti državama članicama da mi razmjenjuju mišljenja i da uče jedni od drugih. Dragi kolege, danas ujutro vrlo skromno obilježavamo početak novog doba u europskoj civilnoj zaštiti. To je ono što Europa duguje svojim građanima. Zaključno mi dopustite da svi moramo biti ponosni zbog ovog ostvarenja. Hvala svima na vašoj predanosti i hvala vam na pozornosti. Hvala lijepa povjereniče, a sada u ime E, odbora za proračun zastupnik Fernandeš. Puno hvala gospodine predsjedavajući. Europa koja štiti države članice je nužna i to je apsolutni prioritet. U Portugalu smo doživjeli jako veliku tragediju. Više od stotinu ljudi je izgubilo živote u šumskim požarima. To se ne smije više ponoviti. I ovaj novi ojačan mehanizam ukazuje na solidarnost unutar Europske unije. I naravno da to nije jedino rješenje, ali dijeljenje suverenosti u nekim područjima, pa tako i po pitanju civilne zaštite, samo jača suverenost države članice sada računaju na prevenciju i to mora biti i dalje tako, dakle na razini Europske unije, no postoje ministri financija koji nisu bili oduševljeni ovim sporazumom. Radi se o 200 milijuna eura, ali to je doista smiješan iznos do 2020. Uvijek iznova trebamo naglašavati koliko je ovaj mehanizam važan i povjereniku su želim zahvaliti kao izvjestiteljici Gardini i jako mi je drago da smo postigli sporazum, iako to nije bilo jednostavno, a to pokazuje da Europska unija štiti svoje građane. Riječ ima zastupnica Mlinar, koju ne vidim, pa ćemo sada preći na mišljenja klubova zastupnika. Za početak e, zastupnik Gambus ima riječ. Hvala puno, gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Europa se temelji na solidarnosti i na suradnju među narodima i to je potrebno naglasiti Dakle, mi sada izgrađujemo suverenost između naših naroda, a tu spada i pružanje pomoći. Vidjeli smo grozne šumske požure, požare 2017. u Galiciji i Portugalu, ali moramo biti iskreni. Nešto nije u redu ako Europa nije ta koja prva reagira u slučaju izbijanja takvih katastrofa ovaj instrument o kojem govorimo, mehanizam Unije za civilnu zaštitu, je dobar instrument koji se može kombinirati sa drugim instrumentima, primjerice sa instrumentom za solidarnost i mi smo doista ponosni na to i možemo pokazati da smo dorasli, zajedno dorasli ovim izazovima. Stoga se želim zahvaliti kolegici Gardini na izvješću i na dobrom ishodu. Posebno se želim zahvaliti na odličnim, odličnom utjecaju koji će ovaj projekt imati na Europu. Puno hvala. A sada gospodin... Zastupnik socijalista. Hvala. Dakle, mi danas u Europskoj uniji vidimo da su se institucije udaljile od građana. Dakle, građani su se borili za bolju zaštitu protiv elementarnih nepogoda. Dakle, to je bio jedan od naših zajedničkih ciljeva da izgradimo zajednički europski sustav civilne zaštite, odnosno da ga ojačamo sredstvima Europske unije, a danas je situacija takva da je potrebna potpora onima koji su najslabiji. Dakle, mi one najslabije moramo zaštititi kako bi izbjegli slučajeve kakvi su se dogodili u Portugalu i drugim zemljama i e, na očigled nove tragedije ne smijemo dopustiti da samo pregovaramo, nego moramo djelovati. Bilo je šumskih požara u okolici Atene sa stotinama mrtvih i stoga moramo svi zajedno pokušati iznaći zajednički značajan odgovor na ove probleme. Svi mi zajedno moramo djelovati za isti cilj moraju se sve institucije udružiti kako bi iznašle zajednički odgovor jer zajednički možemo više postići nego svako pojedinačno moramo nadići prepreke koje su pred nama u Europi jer solidarnost nije svrha sama sebi već je ona doista potrebna Dakle, tu ne smijemo e, voditi nikakve proračunske rasprave, već moramo E, obvezati države članice da sudjeluju i ako uspijemo u tome onda se možemo i u okviru ovih kapaciteta pobrinuti zato da e, zajednički nabavimo e, helikoptere i zrakoplove za gašenje požara te ih poslati onima kojima su doista potrebni. Dakle, po prvi puta ćemo koristiti europska sredstva kako bi ojačali nacionalne kapacitete. U zemljama poput Grčke gdje vidimo da postoji e, dosta loša financijska situacija, e, tamo nisu više dostatna nacionalna sredstva, već je njih potrebno e, nadopuniti. Osim toga, potrebna nam je prevencija i mi smo uspjeli prijedlog vijeća odbiti, dakle da se ovaj mehanizam oslabi i uspjeli smo podržati, odnosno usvojiti prijedlog Europske komisije. Dakle, tu su predviđena sredstva za prevenciju za sve države članice gdje je potrebno ojačati kapacitete. Europski građani moraju neovisno o državi članici u kojoj žive, žive imati pravo na zaštitu i to učinkovitu zaštitu. Hvala. A sada zastupnik Gerike u ime e, e, kluba ECR. Hvala. U ime ECR-a želim gospođi Gardini i svim kolegama iz parlamenta, komisije i vijeća zahvaliti koji su radili na izradi ovog izvješća koje e, ispunjava sve naše zahtjeve. Resk EU će državama članicama omogućiti da e, zahtijevaju posebna sredstva ako njihova sredstva nisu dostatna, kao što je to primjerice bio slučaj u e, prošloga ljeta u slučaju šumskih požara. Mi sada govorimo o posebnim zrakoplovima za gašenje požara, za borbu protiv požara do kojih će sigurno, vrlo vjerojatno doći. I Mislim e, da je ovdje ova suradnja uspjela, bila je vrlo uspješna suradnja i civilna zaštita je slučaj najbolje prakse i mi kao Europska unija imamo također i odgovornost na svjetskoj razini. Hvala. E, Zastupnica Jaten Maki na minutu i 30. Hvala gospodine predsjedniče. Želim se zahvaliti izvjestiteljici Gardini na odlično odrađenom poslu. To je doista lijepo vidjeti. Jasno je da je odgovornost za civilnu zaštitu da ona leži u rukama država članica a sredstva, odnosno resursi na europskoj razini se smiju koristiti samo kao zadnja alternativa. Niti jedna država članica ne može svoju civilnu zaštitu prepustiti ili prenijeti drugima. To bi bilo opasno i neodgovorno. Jer ako negdje izbije katastrofa, onda moramo odmah djelovati, a ne možemo si priuštiti da prvo samo koordiniramo snage i kapacitete. Dakle, građani ne smiju morati čekati da dođu vatrogasci iz neke druge države Europske unije, već i oni sami moraju biti pripremljeni, spremni u vlastitoj državi. A glavna odgovornost je uvijek na državi članici. Sigurno da je Europska unija tu igra ulogu, dakle ona ima ulogu pružanja potpore, a možda i e, ulogu u pripremi, u prevenciji, u, po pitanju obrazovanja ili možda čak po pitanju e, prilagodbe, opremljenosti. Ali ta suradnja između država članica je unatoč nacionalnoj odgovornosti vrlo važna. Dakle, kada dođe do izbijanja požara, onda Eh, je vrlo važno da se i prije preventivno djelovalo. Zastupnik Papadimulis u ime kluba GUE. Puno hvala gospodine predsjedniče. Ovo je jedna od rijetkih pozitivnih akcija koju smo poduzeli kao Europski parlament u zadnjih nekoliko mjeseci i to zbog pritiska kojem smo bili izloženi od strane povjerenika Stilianidisa, ali i zbog suradnje Europskog parlamenta i Europske komisije. Zbog te suradnje je izvršen pritisak na određene države članice. Naravno da je došlo do izbijanja, odnosno došlo je do nekih tragičnih slučajeva, do izbijanja šumskih požara u Portugalu gdje su mnogi ljudi izgubili živote, ali sjetimo se i požara u mojoj zemlji, u Grčkoj zatim e, poplava, potresa u Italiji, to je također e, bilo mnogo žrtava, ali došlo je do izbijanja velikih šumskih požara u Švedskoj. Tako da su i sjeverne državne članice shvatile da klimatske promjene nisu nešto što ima posljedice samo za južne države članice, stoga da moramo zajednički djelovati i da je potrebno da Europska unija, odnosno Europska komisija pruži potporu državama članicama. I na taj način smo sada dobili bolju Europu. Zahvaljujući radu Europskog parlamenta ovaj predlog je doista znatno poboljšan i mislim da ćemo na taj način dobiti široku potporu. Hvala. Sada smo saslučali mišljenja klubova zastupnika. Sada Pojedinačni zastupnici, zastupnik na minutu i 30. Cijenjeni predsjedniče, povjereniče, kolege, Zima u Austriji je pokazala da dobrovoljni vatrogasci, dobrovoljne službe i druge službe za pružanje pomoći da su one bile odlično pripremljene, odnosno jesu dobro pripremljene na Eh, lokalnoj i regionalnoj razini. Mi smo Europska unija i mi moramo biti neovisni, ne smijemo ovisiti o vanjskoj pomoći kada se radi o velikim elementarnim nepogodima koje se ne mogu predvidjeti i kada je potrebno odmah reagirati na nacionalnoj razini. Zato smatram da je dobro da Europska komisija sada e, želi ponovno ojačati mehanizam Unije za civilnu zaštitu i slažem se s onim što su prethodno kolege rekli da mi u parlamentu moramo, da jesmo dodatno poboljšali ove prijedloge, ali on sam manje birokratski, manje e, centralistički i jako mi je drago da je ovaj prijedlog također e, uspješno završen, završeni rad na njemu za vrijeme austrijskog predsjedanja. Jer od izvornog prijedloga Europske komisije gdje se govorila o command and control, mi sada dolazimo do jednog paketa koji se temelji na suradnji i pružanju podrške. Dakle, radi se o poticanju regionalnih i lokalnih kapaciteta, a naravno da je tu veliku ulogu igrao i austrijski primjer i e, pri tome moramo imati na umu da ne smijemo ovisiti o vanjskim kapacitetima. Hvala, a sada je gospodin Zorinja. Hvala. Danas smo poduzeli vrlo važan korak kada je riječ o stvaranju e, plana e, za civilnu zaštitu i činjenica da države članice mogu međusobno pružati pomoć i da Europska unija također može intervenirati, to je odlično. Do sada je civilna zaštita e, se temeljila na e, dobrovoljnosti i mi moramo jasno reći, dakle, nije ono što je nedostala solidarnost, već nije bilo dosta sredstava. A u ovom programu RESC EU se sada predviđa poboljšanje situacije, dakle, poduzimaju se mjere kako bi se ta solidarnost i konkretizirala i Europska unija će na taj način bolje moći pružati pomoć svojim građanima. Države članice će na taj način bolje svladavati rizike, bolje će koristiti vlastita sredstva i to je nešto što ne možemo odgoditi. Dakle, RESK EU ne možemo dovoditi u pitanje zbog političkih ili birokratskih prepreka. Tu se radi o financijskom okviru, naravno nakon 2020. Ja sam izvjestitelj za taj dosje i ja sam Europskoj komisiji poslao jedan e, pisani e, upit što se tiče zakonodavnih prijedloga o financiranju ovog mehanizma i mislim kada bi danas već dobili odgovor ne bi bilo prerano. Dakle, još u ovom zakonodavnom ciklusu to moramo odraditi jer katastrofe neće čekati. Dakle, potrebno nam je RSKU. Gospodin Ferrera na minutu, izvolite. Gospodine predsjedniče, mislim da je ovo vrlo pozitivno e, što surađujemo kada su u pitanju katastrofe, prije svega kada se radi o tako velikim elementarnim nepogodama. Dakle, moramo surađivati i moramo koordinirati raspoložive snage, moramo dijeliti sredstva a Europska unija još nije učinila sve što je u njezinoj moći, odnosno što bi se moglo poduzeti. E, vidjeli smo kakvi su bili šumski požari 2017. u Portugalu i to je ukazalo na nužnost suradnje. Doista se trebamo zabrinuti oko dodatnog e, smanjenja sredstava kada je riječ o koheziji jer na taj način će i prevencija elementarnih nepogoda biti otežana, a elementarne nepogode će, će ih uvijek biti. Dakle, potrebno je zaštititi građane, a mislim da nije učinjeno sve što je moglo biti učinjeno kako bi se situacija poboljšala. Važno je da e, zapovjednički lanci, zapovjedni lanci budu dobro koordinirani E, i to e, nadnacionalno kao što je to predviđeno u prvotnom predlogu Europske komisije. Naravno, to nosi određene rizike, ali sada je to srećom ispravljeno. Hvala. Sada slobodno javljenja za riječ. Najprije zastupnik e, Caka Bezon Ruiz na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedniče. Ja danas slavim zbog početka ovog mehanizma jer više Europe znači i bolje sprečavanje katastrofa u Europskoj uniji. Ali se tako potrebna nam je revizija Europskog e, fonda za solidarnost kada je riječ o e, posljedicama katastrofa. Osim toga treba u izvješću ja ću naglasiti i ulogu okoliša kako bi doista imali e, sustav za sprječavanje katastrofa koji dobro funkcionira. Osim toga moramo odrediti kriterije na temelju bruto domaćeg proizvoda regija, jer postoje regije sa većim e, bruto domaćim proizvodom koji onda ne mogu koristiti fond za solidarnost. Stoga ja smatram da je ovaj fond potrebno proširiti i stoga nam je potrebna revizija. Puno hvala. Hvala, a sada gospodin Marijas na minutu, izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Elementarne nepogode su danas nažalost na dnevnom redu Europske unije i to upravo zbog klimatskih promjena. Mi smo doživjeli velike katastrofe, vidjeli smo velike poplave u Grčkoj, zatim šumske požare sa stotinama mrtvih, ali bilo je i požara u Portugalu, potresa u Italiji. Sve to ukazuje na to da Europska unija mora više uložiti u zaštitu od elementarnih nepogoda kako bi se doista ta solidarnost provela u praksi. Dakle, idemo u dobrom smjeru. Države članice moraju shvatiti da ne mogu kažnjavati e, druge koji koriste ovaj mehanizam jer naravno da su elementarne nepogode nešto što dolazi od prirode dakle nisu države članice koje snose odgovornost za elementarne nepogode a države članice prije svega na jugu su um, spate zbog tih uh, katastrofa. Puno hvala, a sada gospođa Kadenbach. Gospodine predsjedniče, današnja rasprava ukazuje na to, jasno ukazuje na to da ovaj problem moramo sagledavati na multisektoralan način. Dakle, radi se o zaštiti klime, o urbanom planiranju, o obrazovanju, o prevenciji u svim područjima. Mi moramo biti pripremljeni na takve katastrofe. Potrebno nam je e, dobar monitoring i ova današnja rasprava, a nadam se potom i usvajanje ovog mehanizma, je ogroman doprinos tome da u budućnosti našim građanima možemo reći da u slučaju elementarnih nepogoda Europa će biti ujedinjena, mi ćemo se ujedinjeni, dakle nećemo ovdje svaliti odgovornost samo na određene regije, na određena lokalna tijela, nego samo u onom najgorem slučaju postoji europski mehanizam koji raspolaže financijskim i tehničkim resursima i stručnim znanjem kako bi tamo gdje je došlo do elementarnih nepogoda e, djelovala i što učinkovitije suzbila sve posljedice. Puno hvala. Rope, prego minuto. Hvala sada zastupnik Rope. Hvala lijepa. Povjereniče, pitanje o koje danas razgovaramo vrlo je važno i u određenim situacijama samo jedna država članica sama ne može se nositi s problemom. Primjerice kada se radi o e, nuklearnoj centrali Dastrovo u Bjelorusiji. Već e, sada znamo da izgradnja te nuklearne centrale e, nije bila sukladna međunarodnim normama a e, ta je nuklearna centrala izgrađena na 20 km od vanjske granice Europske unije, što je potencijalno ogroman rizik. Tražim da Europska komisija učini sve kako bi prisilila Bjelorusiju da se pridržava međunarodnih normi. Tražim također e, da nam komisija kaže predviđa li nešto da osigura eventualne žrtve u budućnosti. Hvala gospodin Kaputo. Nakon dugih pregovora donesen je odluka da se ojača mehanizam civilne zaštite u EU. A posljednjih godina e, to je, bilo je toliko poplava i požara. E, mehanizam civilne zaštite je onaj koji se čini na dobrovoljnoj bazi, a onda Europska e, Unija raspoređuje ta sredstva nakon što države članice zatraže pomoć. Novim mehanizmom sve to teši će puno glađe i brže i učinkovite. A e, Također, e, RESC EU je uspostavljen koji će omogućiti da države članicama koje nemaju dovoljno sredstava može se pomoći, a također će se omogućiti da se bolje djeluje slanjem zrakoplova, helikoptera i pumpi za slučaj e, potrebe u pojedine države. Hvala lijepa. Sada riječ za repliku ima povjerenik Stilianidis. Gospodine predsjedatelji, drage kolege, kada smo prije dvije godine započeli s ovom inicijativom, iskreno govoreći, to je bilo dosta nevoljkosti iz mnogih država članica, znao sam da veća sposobnost, više kapaciteta jest važno. Znao sam da su veća financijska sredstva također važna. Znao sam da bolje okvir za upravljanje hitnim situacijama je doista važno, no za mene kako vidim i za vas, najvažnija stvar je ono što smo uspjeli stvariti kroz RESC-EU, a to je sljedeće. Europska solidarnost je time osnažena, time je postala učinkovitija, time je postala snažnija i opljivija i bliža našim građanima, a to je najvažnije. I to osobito u ovim trenucima kada naš zajednički europski proces mnogi dovode u pitanje, nažalost. Također pred nama su vrlo važni europski izbori i ovdje zapravo ispunjavamo svoje obećanje da izgradimo Europu koja štiti i Europu koja spašava živote a to je doista veliko postignuće i svima još jednom zahvaljujem na tome. Međutim, moj savjet zbog znatnog iskustva na temelju zajedničkog dosadašnjeg rada, moram reći da je ovo prvi veliki korak i sada moramo nastaviti kako bismo poboljšali europski mehanizam za civilnu zaštitu i na druga polja, osobito što se tiče medicine jer je to sljedeći veliki korak pred nama. Hvala još jednom puno. Hvala povjereniku a sada dajem riječ izvjestiteljci zastupnici Gardini. Hvala lijepa. Zaista sam e, sa zadovoljstvom slušala što su rekli e, svi e, koji su se javili za riječ. Stvaranje mogućnosti da svi tako surađujemo među dakle zastupnicima iz svih klubova zastupnika. Koliko smo puta prevalili u prethodnom parlamentarnom sazivu kada smo jednostavno počeli govoriti o prevenciji, a sada je to postalo jedno od prioriteta u instrumentu civilne zaštite. Jako smo puno puta prevalili i zato sam optimist. Povjerenik nas je podsjetio koliko nije bilo lako čak ni uvjeriti neke države članice. Postoji izvjestan e, kulturni sram e, da je nekome potrebno da zatraži pomoć. Podsjećam vas kada je e, Japan doživio u Fukushimu. Smatralo se da je to država koja je najspremnija na svijetu za elementarne nepogode, ali nisu bili u stanju nositi se tom ogromnom katastrofom. Dakle, Europa koja štiti je ona koja je vrlo značajna i zahvaljujući radu parlamenta, komisije pa i vijeća imamo sada mogućnost da Europa ima bolju budućnost moramo proći e, kroz ovaj tranzicijski period što prije kako bismo bili spremni za sljedeće ljeto već. Jer, nažalost, e, bilo je e, puno elementarnih nepogoda. Vidjeli smo da su one najgore upravo preko ljeta kada dolazi do šumskih požara koje odnose najveći broj ljudskih života. Danas e, mi je drago da smo spomenuli i Zamberletija koji je toliko puno radio na e, civilnoj zaštiti. A i e, osim toga, priznanje trebamo odati u njegovo ime svima onima na tisućama ljudi koje rade u zaštiti svih nas Mislim e, da će ovo biti jedna značajna cigla u izgradnji Europe koju svi volimo, Europe koja štiti sve građane. Hvala svima i nadam se da ćemo svi dobro raditi na tom planu. Hvala sada zastupnici Gardini. Zaključujem ovu raspravu. Naravno čestam svima onima koji su radili na tom dosjeu i naravno izvjestiteljici. Sljedeća točka dnevnog reda jest izvješće Guteland o e, održivom e, korištenju pesticida. Zastupnica Guteland danas e, nije s nama. Umjesto nje govorit će zastupnica Dali. Izvolite Mirjam. Hvala vam lijepo, dobrodošli povjereniče, dobrodošli kolege. Počet ću odmah zahvaljujući Jute Gutland na obavljenom poslu, na ovom izvješću, kao što ste već i sami spomenuli, ona s nama jutros nije mogla biti prisutna, ali doista bih odala hvalu sjajno obavljenom poslu njenom kolega izvjestitelja u Sjeni na ovu temu. Kolega, ja sam jedna od onih koji snažno vjeruju da je intenzivno korištenje pesticida diljem Europe više nije održivo. A neodrživo korištenje pesticida predstavlja izazov za naš okoliš, ali isto tako za zdravlje ljudi. Može imati ozbiljan učinak i na poljoprivrednike koji koriste proizvode i na opću javnost koja može doći u kontakt s opasnim kemikalijama koje se nalaze u pesticidima i to u javnim područjima, u parkovima, u školskim igralištima i tako dalje. Održiva uprava pesticida i direktiva koja se time bavi nudi cijeli niz aktivnosti koji može pomoći Europi da postigne održivo korištenje pesticida, ali vrlo jasno da države članica ne provode ovo zakonodavstvo na odgovarajući način. Umjesto toga nalazimo se u situaciji gdje korištenje pesticida u Europi polako raste, i to od 90. godina prošlog stoljeća. A za čudo, usprkos sve većoj razini informiranosti o održivosti poljoprivrede i usprkos razvoju pesticida koje se može koristiti, koristiti u niskim dozama, vidimo da korištenje pesticida uopće u proteklim godinama nije opalo. Određeni napredak je ostvaren što se tiče kontrole opreme za prskanje bilja i nekakvih programa certificiranja i osposobljavanja koje se bave kako najbolje širiti, prskati pesticidima, zapravo je ostvaren slab napredak u promicanju alternativnih tehnologija. Nadalje, postoji nedostatak jasnih, mjerljivih ciljeva i u različitim akcijskim planovima pojedinih država članica, a većina tih planova još uopće ne definira kako bi trebalo postići te ciljeve. Mi snažno vjerujemo da napredak nije dostatan što se tiče integrirane kontrole nametnika i štetnika, a države članice su te koje moraju ovo ozbiljno shvatiti. Europski građani sve su više zabrinuti i žele da se ta ovisnost o pesticidima smanji. Poljoprivrednici Europe imaju sva prava koristiti potpore, tehnologije koje njihovo zdravlje ne dovode u opasnost i koje isto tako negativno ne utječu na okoliš i na poljoprivredno zemljište. Potrebni su nam poticaji koji mogu promijeniti stvari, poticaji koji mogu pomoći poljoprivrednicima da smanje količine pesticida i da prijeđu na održive nekemijske mogućnosti. Za naš klub prioritet je da Europska unija i sve države članice povećaju napor u smjeru korištenja, održivog korištenja pesticida. Moramo neumorno raditi na stvaranju netoksičnog okruženja gdje ćemo se pobrinuti da ljudsko zdravlje i ekosistemi u potpunosti budu zaštićeni protiv utjecaja današnjeg širokog korištenja pesticida. Alati su nam na raspolaganju, a sada se moramo pobrinuti da ih i države članice upotrebe kako i potrošači, građani, okoliš, svi mogu profitirati od postojećih održivih alternativnih metoda. Bolja promjena. Direktive o održivoj upotrebi pesticida ključne kako bismo se pobrinuli da do ove promjene doista i dođe. Za kraj, doista je postojala dobra suradnja izvjestitelja u Sjeni, tako da bih u ime Jute željela zahvaliti svim kolegama iz svih klubova zastupnika na konstruktivnom pristupu i korisnim doprinosima Jutinom radom. Danas ćemo imati također kao parlamentarci priliku poslati jedan važan pokazatelj državama članicama kako stojimo uz sve građane diljem Europske unije i očekujemo da naše zemlje osnaže svoje aktivnosti i konkretno doprinesu održivoj upotrebi pesticida diljem Europe. Hvala. A sada u ime e, Odbora za poljoprivredu e, riječ ima zastupnica Ribeiro. Hvala gospodine predsjedniče. Ovo je vrlo važna rasprava o kojoj govorimo. Dakle, radi se o budućnosti naših poljoprivrednika, ali i o poljoprivredi koja mora biti održivija kada je riječ o korištenju pesticida. Naravno da i poljoprivrednici moraju doprinijeti kako bi zaštitili okoliš. Ovaj dokument smatra da je poljoprivrednik glavni uzročnik problema, no tu treba ukazati i na druge sektore. Primjerice klimatske promjene, zbog klimatskih promjena dolazi do novih, pojavljuju se novi štetnici. Dakle, i to treba imati na umu. Postoji više aktivnih tvari koje su raspoloživi raspoložive, ali moramo vidjeti na koji način ćemo ih koristiti. Zatim, što se tiče namirnica, mi imamo najsigurnije namirnice na svijetu. I ako pogledate rezidue pesticida u e, namirnicama, to je doista vrlo mala količina i daleko ispod maksimalnih vrednosti. To su isto činjenice. A sada u ime Europske komisije povjerenik Andriju Kajtis. Pozdravljam vas. Hvala vam lijepo, poštovani zastupnici. Sa zadovoljstvom prisustvujem današnjem plenarnom zasjedanju kako bismo raspravili o provedbi direktive o održivoj upotrebi pesticida. I pozdravljam vaše izvješće na vlastitu inicijativu koji će biti vrijedan doprinos našem radu na ovu važnu temu. Za početak naglasio bih da nas ovdje brinu iste stvari i imamo zajedničke ciljeve. Zaštita zdravlja građana, zaštita okoliša i zaštita zdravlja životinja, a to su ciljevi koje dijelimo sa svim europljanima koje sve više i više zanima i sve su više angažirani u proizvodnju hrane i žele se pobrinuti da se to provodi na jedan održiv način. Dakle, to je stanje stvari, trenutno stvari o kojima se raspravlja i tu bih podsjetio da Europska unija ima jedan sveobuhvatan paket zakonodavni koji regulira ovo polje. Kako bi se proizvod stavio na tržište, relevantna aktivna tvar prije svega mora biti usvojena na europskoj razini od EFSA i drugih agencija. Proizvod tada, takozvani konkretni pesticid, mora dobiti autorizaciju na razini država članica, što je jedan rigorozan, dugotrajan, detaljni proces gdje se dokazuje da se proizvodi mogu koristiti na način koji je siguran za humano, životinsko zdravlje i okoliš. Nadalje, kao što je vaše izvješće pokazalo, europski građani traže više. Zbog toga direktiva o održivoj upotrebi pesticida je i razvijena jer se njome traži država članica da svoje nacionalne akcijske planove koji imaju kvantitativne ciljeve cilje i mjere kao i vremenske okvire za smanjenje rizika i utjecaj pesticida koji se koriste po ljudsko zdravlje i po okoliš. Komisija je procijenila te nacionalne akcijske planove i svoje rezultate zaključke sažela u izvješću koje je 2017. podnijelo parlamentu. To znate i sami, izvješće je zaključilo da putem nacionalnih akcijskih planova se stvara jedan značajan daljni korak kao države u upotrebi pesticida, ali isto tako da postoje znatni nedostaci u velikom broju područja. Također se govori da države članice moraju poboljšati kvalitetu svojih programa, prije svega uspostaviti konkretne mjerljive ciljeve i indikatore kao dio jedne dugoročnije strategije za smanjenje rizika i korištenje pesticida. U izvješću također stoji da je integrirana kontrola nametnike štetnih organizama je ključna da države članice nisu postavile jasne ciljeve u tom području niti se pobrinule da dođe do odgovarajuće provedbe i dakle jasno je da se mora učiniti više. Uvjeravam vas da neću prestati tražiti od država članica da više učine u provedbi ove direktive. Moje službe se bave cijelim nizom aktivnosti kojim se pokušavaju pobrinuti da do toga i dođe. Nakon evaluacije nacionalnih akcijskih planova, moje su službe kontaktirale sve države članice i detaljno razjasnile sve točke koje su nedostatne i zatražile reviziju programa. Također su provedene i revizije u državama članicama kako bi se pobrinuli da se direktiva u potpunosti provodi. A to ima dvojaku svrhu. Prije svega, radi se o alatu za razmjenu najboljih praksi između država članica, a drugo, u slučajevima gdje države članice nisu ispunile svoje obaveze pod, unutar direktive, tako se pomaže komisiji da razmotri druge moguće aktivnosti na temelju konkretnih rezultata. Sa zadovoljstvom mogu izvijestiti da prošli mjesec države članice su glasale za provedbenu direktivu komisije o uspostavi usklađenih pokazatelja rizika. To će pokazati postojeće trendove vezane uz proizvode za zaštitu biljaka i ta provedbena mjera se trenutno analizira u vijeću i Europskom parlamentu, dakle kod vas, tako da vas potičem da to razmotrite i očekujem da će ovi pokazatelji biti objavljeni do kraja 2019. godine. Međutim, naglasio bih da mi smatram da dva pokazatelja nisu kraj procesa, već jedan početak sveobuhvatnijeg kompleta pokazatelja koji će pokazivati koji su tu trendovi vezani uz korištenje pesticida diljem Europske unije. Integrirano korištenje pesticida je kamen temeljac direktive. Kao što ste u svom izvješću i sami rekli, države članice još nisu integrirana, načela integriranog suzbijanja štetnika pretvorili u preskriptivne i pristupačne kriterije kojima mogu pratiti napredak. Sa zadovoljstvom vas mogu obavijestiti da moje službe u Svibnju organiziraju jednu radionicu za razvoj kompleta alata kojima će države članice moći kontrolirati provedbu ovih ključnih elemenata. Također znate koliko je važno korištenje niske razine djelatnih tvari